koje je prekinuto 26.5.2016. godine. Drage kolegice i kolege, sa velikom žalošću smo jučer čuli vijest o izvanrednoj smrti e, našeg kolege Bonana. Od 2014. godine gospodin Bonano je bio zastupnik našeg parlamenta, bio je, bio član odbora za istraživanje i razvoj, bio je u e, također izaslanskom parlamenta za odnos između EU-a i zemalja akp p-a. Gospodin Bonano je jučer poginuo u jednoj tragičnoj prometnoj nezgodi dugi niz godina je bio gradonačelnik talijanske općine Boruzezija. Gospodin Senagati je preživio prometnu nezgodu, a gospodin Bonano e, je preminuo. Mnogi su pogođeni tom vješću i u ovom teškom trenutku mi izražavamo sučut njegovoj supruzi i želimo brzo ozdravljenje i njegovoj obitelji želimo mnogo snage da prevladaju ovu tragediju. Molim vas e, minutu šutnje za našeg kolegu. Hvala lijepa. Zapisnik i usvojeni tekstovi sa sjednica od 25. i 26. petog su sada dostupni. Imali prigovora? Ne.